presidenta. Dobro jutro kolege, otvaram zasjedanje. Započinjem s najavom. Jučer je predsjednik najavio tumačenje članaka 156. 157. stavka 1. i 195. stavka 3. prava.